Zastupnica Ward, izvolite, imate jedan minut. 16. Eh, eh, bit će to prva godina od kako je Anna Campbell, Britanka, ubijena od strane turskih vlasti u gradu Afrin E, ona se strasno zalagala za društvo, socijalnu pravdu i zgražavalo je e, zagražavala se od rata u Siriji i neopisanih ljudskih patnji, tako da se do te mjere da je odlučila svoju mladu, mladi život od posvetiti e, pomoći i suradnji s demokratskim snagama, kurskim snagama na sjeveru Sirije, koji su bili jedini protivnici Asadovom režimu. Oni su ti koji su oslobodili jezide na brdu Sinđa. Oni su promijenili u u e, ishod rata, oni su ti koji su e, uključili žene u srce nove demokracije. Ja to sve znam ne samo zato, ne zato što sam to pročitala u knjizi ili u novinama, već zato što sam ja predvodila u petom mjesecu prošle godine e, mirovnu misiju žena i vidjela sam e, ponovnu izgradnju te, tog društva e, vlastim očima, ali 11 mjeseci kasnije Anino tijelo je i dalje pod u, u Afrinu zatrpano e, i britanske vlasti nisu imale dostojanstvenu reakciju da vrate njeno tijelo u zemlju. Tražim vašu pomoć. Gospodje land izvolite imate riječ. Hvala predsjedavajuća. Povjereniče, Situacija u Siriji je jedna od najkompleksnijih i najhitnijih za Europsku uniju. Danas Europska unija je nemoćna sa svojim e, turskim saveznicima i neće imati nikakvu ulogu u Siriji u bliskoj budućnosti ako i dalje bude istrajavala na reizgradnji Sirije, a pritom da ne radi htjeli ili ne s onim koji u buduće kontrolira 90% zemlje, dakle sa s Bašarom El Asadom i to u suradnji sa nevladnim organizacijama i civilnim društvom. Dakle, povjereniče, ukoliko želimo pomoći Sirijcima, moramo moći uz, e, razmatrati povratak e, sirijskih izbjeglica u Siriju, kao što to stalno traži Libanon, a koji je zemlja koja podnosi 1,5 milijuna izbjeglica što je ogromno i istovremeno traži se da se ponovno uspostavi kontakt s Bašarom Elasadom, sviđalo se nama ili ne. Zatim, ako želimo riješiti probleme E, problem tisuća džihadista koji su u kurdskim sirijskim zatvorima koji mogu u svakom trenutku biti oslobođeni i počiniti e, atentate na tlu e, Europske unije koji su već žalošćeni brojnim terorističkim napadima. Dakle, morat ćemo htjeli ili ne raditi s Damaskom. Dakle, povjereniče, koje su vaše namjere kako bi Europska unija djelovala na temelju geopolitičke realnosti na terenu? Hvala. Zastupnik Hadži Georgiju, imate jedan minut. Hvala. Ovo je pet, osma uzastopna godina, kako se govori ovdje o Siriji. Eurozastupnik e, može samo osjećati očaj nakon osam godina ovakvih rasprava. Možemo biti očajni mi, ali što je sa samim Sirijcima, koliko oni mogu tek biti očajni? Pola milijuna smrtno stradalih. Ovo je vjerojatno najviši broj žrtava od svih ratova koji su se dogodili nakon drugog svjetskog rata. A Europska unija ima mogući, ima mogućnost utjecaja na Tursku koja sada priprema treću vojnu intervenciju u Siriji. Dakle, mi bismo trebali iskoristiti svaku mogućnost, svaki alat koji nam je na raspolaganju kako bismo stali u zaštitu stanovništva Sirije, stanovništva koje se bori protiv Isisa više od bilo koga drugog. Hvala. Zastupnik Schaffhauser, izvolite. Jučer e, na Donjem domu e, britanski ministar e, vanjskih poslova rekao da će Asad ostati na vlasti. To je priznanje ne samo neuspjeha britanske politike, već i priznanje neuspjeha politike cijele Europske unije koja je još od 2012. bezuvjetno podržavala promjenu režima. Strategija Europske unije danas se raspala u prosincu Arapski Emirati i Bahrain su otvorili svoje veleposlanstvo u Damasku. Arapska liga je vjerojatno ponovno u Siriji. Rusija, e, Sirija i Iran su pobjednici u ovom sukobu. Podrškom koja je pružena u potpunosti na nelegalan način terorizmu, e, islamističkom terorizmu, Europska unija se marginalizirala. Sada namjerava počiniti istu grešku u Venecueli vrijeme da države članice Europske unije priznaju svoju grešku i ponovno uspostave diplomatske odnose sa legalnom vlasti u Siriji. Buduća tranzicija napravit će se bez Europske unije i tim bolje. Moram prekinuti sada, kao što sam najavila, popis govornika u slobodnom javljanju, a riječ ima sad povjerenik Han. Prezidentin, Um, Hvala. Ja bih e, zahvalio uvaženim zastupnicima na ovoj raspravi. Mislim da je ova razmjena mišljenja bila jako korisna. Mogu zaključiti da smo e, svi, e, da se svi slažemo, da je potrebno pronaći rješenje za ovaj sukob, da je potrebno omogućiti izbjeglicama da se vrate kući. Također uloga Europske unije, naša uključenost se mora zadržati na istim razinama pod istim uvjetima. Nećemo dati legitimitet e, trenutnom e, režimu, on se eto vraća dakle među protagoniste ukoliko prije ne dođe do promjena na terenu kada je riječ o poštovanju temeljnih ljudskih prava i humanitarnog prava. Konferencija u Briselu će biti koncentrirana na ljude ćemo više predstavnika nevladinih organizacija, više ljudi koji će doći razgovarati sa ministrima, međunarodnim organizacijama o tome što sanjaju, koje su njihove brige i kako promišljaju budućnost. Ova će konferencija trajati tri dana. Imaćemo dakle vremena, susreti se dakle svi međusobno e, sa političarima, ali dati prostora dakle običnim građanima da razmjene stajališta o tome. Što bi trebalo učiniti da se e, poboljša tamošnja humanitarna situacija? Želim naglasiti da e, gledamo na osnaživanje e, žena, da gledamo kako zaštititi najranjivije Sirice, a istovremeno želimo nastaviti dugoročno ulagati u tu zemlju i pružiti odgovarajuću podršku, dakle kako na unutarnjem, tako i na vanjskom planu, naročito ovdje mislim na zemlje koje su primile velik broj izbjeglica koje se nalaze u složenoj situaciji. Velik broj sirijskih izbjeglica želi se vratiti u Siriju. Moramo vidjeti dakle kako pomoći svim zemljama koje su ih ugostile, kako se dakle nositi s ovim novim izazovima. Hvala lijepa. Puno hvala povjereniče. Time smo završili sa raspravom o ovoj točci točke i sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je izvješće gospodina Frede. Izvješće o izvješće iz 2018. o stanju u Bosni i Hercegovini. Prvi ima riječ gospodin Preda na četiri minute, izvolite. Mulțumesc, hvala predsjedavajuća. Povjereniče, želim vam najprije zahvaliti na vašem radu i na vašem e, angažmanu glede europskog puta Bosne i Hercegovine. E, ovo je već četvrto predstavljanje iz četvrto i zadnje predstavljanje eh, o, eh, u ovom sazivu Europskog parlamenta o razvoju puta eh, Bosne i Hercegovine ka Europi. Dakle, nakon što su bili u uzlanoj putanji od 2015. godine, od 2017. Bosna i Hercegovina bilježi veliko usporavanje što nas zabrinjava, a znam da i vas zabrinjava. Dakle, kada sam 2014. postao stalni izvjestitelj, nadao sam se da će država dobiti status države kandidata tijekom ovog saziva. Usprkos našem zajedničkom trudu u smjeru podrške Bosne i Hercegovine, taj cilj još nije ostvaren i prilazeći općim izborima koji su održani 2018. godine, e, stare aveti političke podjele i etničke podjele ponovno su isplavale na površinu. Država je ušla u izbornu utrku sa e, izbornim zakonom koji je razbijen, iz kojeg je nekoliko članaka e, Ustavni sud e, učinio nevažećim i što nije mogao, dakle taj zakon nije mogao biti promijenjen zbog nedostatka podrške političkih aktera. Četiri mjeseca i pet dana nakon izbora tijela vlasti još nisu uspostavljena i reformski, reforme još nisu počele kao što se to kako smo se tome nadali. Naravno, uvijek se mogu objasniti kašnjenja složnost zemlje, teška bolna prošlosti, trauma, traume rata, nezaključeni rad na pomirenju. Sve su to doista realni problemi koje možemo uzeti u obzir. No, ne smijemo se zavarati. Ono čemu se radi ovdje trenutno nije da treba prevazići novu krizu, već se radi o europskoj budućnosti zemlji. A nije čelnici Bosne i Hercegovine ne trebaju nama polagati račune, već svom vlastitom stanovništvu. Stanovništvo Bosne i Hercegovine ima pravo na institucionalni politički sustav koji će funkcionirati i koji neće nikoga diskriminirati. Imaju pravo na dostojanstven život u vlastom, vlastoj zemlji, a ne da moraju biti prinuđeni na egzil. Imaju pravo na neovisno pravosuđe koji će obavljati svoj posao bez ingerencije bez e, političke ingerencije. Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo živjeti u društvu koje neće biti preplavljeno korupcijom u svakom sektoru života. Imaju također i pravo na učinkovitu i depolitiziranu upravu koja će biti u službi građana, a ne suprotno tome. I konačno imaju pravo na slobodne medije koji će ih objektivno i bez političkih pritisaka informirati. Pristupanje Europskoj uniji može im sve to donijeti. No, ovo je nešto što je u biti na dohvat ruke pod uvjetom da političke elite prestanu sa svojim politikanskim djelovanjem i prestanu e, potpirivati e, mržnju i podjele. Došlo je vrijeme da politički, da političari postanu odgovorni, da bez kašnjenja, bez odgode formiraju tijela vlasti na svim razinama i da se krene E, odlučno u ekonomske i političke reforme i pute na Evropsku uniju. E, Ovi svi elementi zajedno sa novim odgovorima koje je uputila e, Europska komisija mogu omogućiti da Bosna i Hercegovina zašto da ne dobije status e, države kandidata još i ove godine. No, ako se to sve ostvari naravno. No, želim istaknuti da je jako važno surađivati s Europskim parlamentom i molim vas povjereniče da od ovoga učinite prioritet, politički prioritet u sljedećoj etapi, sljedećem koraku Europskog puta Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Hvala zastupniče Preda. Dobar dan svima. E, riječ ima ministar Čamba. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, zadovoljstvo mi je danas biti ovdje s vama gdje raspravljamo o izvješću, dakle izvješću o napretku BiH. Htio bih zahvaliti gospodinu Kristijanu Predi na njegovom e, izvješću. Još jednom želim ponoviti da se mi zalažemo za europsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i, ujedinjene i suverene zemlje. Nakon izbora 7. listopada 2018. i nakon dakle, zaključaka danih u lipnju 2018. vijeće očekuje da će se vođe, politički vođe u Bosni i Hercegovini dakle, angažirati u formiranju vlasti na svim razinama, dakle, a u interesu građana kako bi zemlja mogla nastaviti sa reformama i napredovati na svom evroevropskom putu. Ona je dakle predala molbu za članstvo u veljači 2016. i to je strateška obaveza ove zemlje. Međutim, to se mora pretočiti sveobuhvatne rezultate na terenu, a to se može postići jedino uz funkcioniranje institucija. Pozdravljamo poruku predsjedništva BiH, dakle gdje se ponovno, gdje se ističe zalaganje za evropski put ove zemlje, suradnja na tom putu. To je poruka koja je jasno poslana tijekom njihove nedavne posjete Briselu krajem, krajem siječnja. Pozdravljamo reforme poput one o trošarinama. Međutim, brine nas da se mnogo vremena troši na retoriku koja razdvaja i koja je, koja znači, koja šalje neke političke poruke, dakle neposredno pred izbore. Sada je važno da se ne uspori ritam e, reformi. Tražimo da se provedu dakle reforme kada je riječ o vladavini prava, borba protiv korupcije, organiziranog kriminaliteta, Reforma javne uprave, borba protiv radikalizacije i terorizma, dakle socioekonomske reforme te suradnja svih razina vlasti. Zabrinjava nas nedostatak e, dakle, napretka u području slobode izražavanja i htjeli bismo ovdje vidjeti više uloženih napora. Žao nam je da nije postignut sporazum vezan uz izborni zakon pred izbore koji su održani u listopadu i u vašem izvješću se ističe da sada politički lideri moraju preuzeti svoje odgovornosti i pronaći domaća rješenja vezano uz sastav Doma naroda. Ove se reforme trebaju provesti u duhu dijaloga kako bi se zemlje približila europskim standardima. Što se tiče našeg mišljenja, mi pozdravljamo angažman predsjedništva te zemlje da uskoro dakle da pošalje dodatne odgovore vezane na upitnik uz je dakle koji je predmet molbe za članstvom. Želimo da se ovdje zemlja koristi mogu, mehanizmom koordinacije koji je na raspolaganju. Želimo da se nastavi sa radom dakle na svim razinama ovog upitnika. Također podsjećam da će kod izrade mišljenja komisija obratiti posebnu pažnju na provedbu dakle, presude Sejdić e, Finci. Znamo da se trenutno kao konstituirajući narodi, dakle u Bosni i Hercegovini spominju Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Međutim, potrebno je dakle zaštititi i načela jednakosti svih građana i nediskriminaciju dalje podržavamo dakle zemlju u njezinu u provođenju reformi na njezinom europskom putu, to bi trebao biti e, njezin e, pravac. Da ćemo također u dosljedno u dogledno vrijeme dakle svoje mišljenje vezano uz molbu za članstvom u Europskoj uniji. Hvala lijepo ministru Čambi. Sada dajem riječ povjereniku Hanu. U ime Europske komisije. Gospodine predsjedatelju, gospodine ministre, uvaženi zastupnici, prije svega bih zahvalio Kristijanu Danu Predi na rezoluciji o BiH. Zahvalio bih također vašim kolegama, dakle na svim naporima koje ulažete kako bi ova zemlja postignula neke konkretne rezultate. Mislim da ovdje svi dijelimo interes eh, da je zemlju potrebno potaknuti dakle ne samo ka Europskoj uniji, već i da poboljša životni standard eh, svojih građana. To je ono što je relevantno i to je ono što nam je svima cilj. Stoga pozdravljam tekst, smatramo da je on uravnotežen, usklađen sa našim izvješćem iz 2018. vezano uz ovu zemlju. Ono dobro odražava situaciju u zemlji, nerješena pitanja, ali i izazove, dakle e, sve što se nalazi na putu europskih integracija. Ovo izvješće dolazi u jednom važnom trenutku za zemlju. Imamo novo izabrane lidere koji trebaju sada sve, ono, sve obaveze koje su preuzeli e, pretočiti u konkretno djelovanje. Trebaju napustiti ovu retoriku podjela. To nam daje do znanja da je potrebno dodatno poraditi na pomirenju i na gradnji konsenzusa. To je glavna poruka članovima predsjedništva BiH. Mi smo s njima razgovarali prije dva tjedna u Briselu. To je bilo, dakle, ovo sada prvo izvješće, dakle, vezano uz djelovanje novog predsjedništva. I ovo je početak jedne kritične godine za BiH. Tu bismo htjeli vidjeti napredak prema Europskoj uniji. Istovremeno naglašavamo da su potrebne sveobuhvatne reforme. To se odnosi i na druge zemlje u sličnoj situaciji. Ovdje nije riječ samo o davanju odgovora na naš upitnik. Očekujemo uskoro, dakle konsolidirane odgovore, ali to jedno traži ispunjavanje obaveza iz područja izbornog zakona, dakle javne uprave, dobrog upravljanja, vladavine prava, dodatnog usklađivanja sa pravilima i standardima Europske unije. Ovo izabrani lideri trebaju sada ispuniti obećano i mi ćemo pažljivo promatrati situaciju na terenu. tim u vezi želim reći da nam je važno da se zadrži ova europska perspektiva u BiH. Mi ćemo dobiti i pregled dakle, reformi koje će se provesti. To će biti e, dio novog paketa reformi koje su potrebne da bi se dakle, postalo članicom Imamo potporu na terenu ključnim dijelovima temeljnih prava i vladavine prava te u pravosuđu. Mi smo sada udvostručili financijsku pomoć ovoj zemlji, 80 milijuna eura godišnje u razvoju do 2020. kako bismo pomogli dakle provođenje e, strategija, primjerice one energetske zaštite okoliša ili ruralnog razvoja. Dakle to sve uz e, sva sredstva koje se nalaze u financijskoj omotnici. Komisija će nastaviti podupirati Bosnu i Hercegovinu. Mislimo da je njezina budućnost u Europskoj uniji. Međutim, pred njom su još veliki izazovi s kojima se ova zemlja treba uhvatiti u koštac. Tu je potrebno uložiti dodatnog napora od strane izabranih lidera. A mi, evropske institucije, možemo pomoći, pružiti perspektivu, dakle, ali oni su ti koji trebaju odgovoriti na želje htjenja građana. Ja ću posjetiti Sarajevo, vrlo vjerojatno krajem ožujka, kako bih vidio, dakle, stanje na terenu i kako bih vidio kako je stanje dakle, sa reformama. Ovo je potrebno i trebamo stalno iznova ponavljati. U zemlji nam svi govore da su za evropsku perspektivu, ali ono što nedostaje jest dosljedno djelovanje na terenu. To se odnosi na sve političke strane. Dakle, potrebno je zajednički se kretati prema ovom e, cilju, a to je cilj za više od 80% tamošnjeg stanovništva. Hvala lijepo. Hvala povjereniku Hanu. Sada ćemo saslušati mišljenje političkih klubova. U ovoj fazi nećemo prihvaćati plave kartone. Zastupnica Šujica u ime kluba Pučana gospodine predsjedniče najprije želim zahvaliti komisiji i povjereniku hahnu na velikom zalaganju za bosnu i hercegovinu i naravno našemu izvjestitelju gospodinu predi. Točno je da je. two thousand and godine bio uzlazni trend za bosnu i hercegovinu. isto tako je točno da je. two thousand taj trend nekako zaustavljen i to zaista smatram lošim

E Zastupnik Fleckenstein u ime kluba izvolite. Predsjedavajući, drage kolegice i kolege, sad prvo i u ime gospodina kolege Papadakisa puno hvala na dobrom radu koji je Kristijan Preda ovdje obavio. Izvješće je prilično potpuno, vrlo detaljno i doista prikazuje pravo stanje onako kako ga i mi vidimo put u Europsku uniju je za Bosnu i Hercegovinu otvoren. Re, volio bih ovdje pojasniti da i socijaldemokrati žele da Bosna i Hercegovina krene tim putem u Europsku uniju, da ga nađe. I upravo zato što mi to želimo i zbog e, simpatija prema ljudima u toj državi moram ovdje i stanovitu nužnu kritiku iznijeti. Naime, želili bi, volili bi da nužne reforme u zemlji idu brže. Zatim, proces pomirenja se uopće nije energično vodio niti poticao. Još uvijek ima previše onog što ljude duboko dijeli, a premalo onog što ih povezuje. Još uvijek ljudi na vlasti ne pokušavaju ono što ih razdvaja i dijeli doista ukloniti i pokopati. Dejtonski sporazum je bio ogroman napor i zapravo sjajna, sjajno postignuće da bi se završio rat. Međutim, očito je da nam pomaže da se etablira zajednička država. Stoga se po našem mišljenju mora iz Brisela pokrenuti inicijativa za Dayton 2. Drugi fazu sporazuma. Kad god dođem u Bosnu, imam dojam da je sve više ljudi čezne za tim da žive jedni sa drugima u mirnoj zajednici, a da jednostavno odgovorni ljudi, političari i ostali koji snose odgovornost to ne ispunjaju i kasne. Mislim da će svi oni koji snose odgovornost za to da se nisu požurili, nisu to riješili, morat će jednog dana odgovarati narodu zašto nisu stare nacionalne podijeljenosti uklonili, E, umjesto da jednu novu, modernu, ujedinjenu Bosnu i Hercegovinu približe Europskoj uniji. i 30. Hvala lijepo, zastupnik Belder. Hvala vam. Mm, prošle godine, krajem godine, dakle, smo dobili jedno zanimljivo dakle, izvješće iz e, Beča, dakle vezano uz djelovanje e, Turske u BiH. Pitanje je dakle, koji su odnosi između e, Turske i Sarajeva. Dakle, dobili smo to jedno izvješće koje govori o ulozi Turske, govori se o odnosu Izetbegovića i Erdogana, Citirat ću vam e, članak 40 ovog jako dobrog izvješća kolege Prede, dakle govori se o vanjskom utjecaju e, vezano uz BiH. Pa bih imao pitanje za vijeće, jeste li uzeli u obzir ovo izvješće iz Beča koje sam malo čas e, spomenuo? Je li Turska pošten posrednik u cijeloj ovoj situaciji?

E, Hvala vam. Za klub GUE zastupnik Količek, izvolite. Hvala lijepo. Bosna i Hercegovina je jedna od bivših jugoslavenskih republika koja ima najsloženiji sastav stanovništva. Tamo čitav niz različitih nacionalnosti, ali i specifičnu dakle, vjersku strukturu. Dakle, takozvani bosanski Srbi, Hrvati, muslimani govore tri dijalekta jednog te istog jezika. Imali smo tamo na dijelu jedan strašan rat u kojem su sudjelovale i vanjske snage. Dakle, sada i tamo imamo dva različita entiteta, dakle Republiku Srpsku, Federaciju i nije jasno zašto sada Europska unija želi promijeniti ovu situaciju. Daytonski sporazum je s tim u vezi propisao određene postupke. Dakle, ne bi bilo moguće nametati dakle, strukturu državne organizacije ove zemlje. Ta država ima čitav niz eh, problema, Mislim pritom i na stanje sa energetskim mrežama, sa susjednim zemljama, tu su pitanja povezanosti, dakle cestovni promet, željeznički promet, eh, ali i pitanja suživota. Ukoliko budemo za sve eh, krivili eh, političke vođe, ukoliko ignoriramo dakle sve zločine koje su počinile dakle muslimanske i hrvatske jedinice. To je nešto što je doista zabrinjavajuće. Ta zemlja mora poboljšati dakle, situaciju u čitavom e, nizu područja. Trebali, ne bismo trebali dakle, tražiti od, od njih e, još i više svega. Hvala lijepo. Klub zelenih zastupnik e, Šoltes. Hvala. Bosna i Hercegovina je zemlja prepuna kontrasta. Ona ima složenu političku situaciju, to je zemlja u kojoj su se tijekom povijesti događale velike burne promjene. Evo, svih bi pozvao da pročitaju knjige Ive Andrića, dakle, na Drini Čuprija i tako mogli bi malo bolje razumjeti nešto više o suživotu u toj državi. Bosna i Hercegovina je krenula putem europskih e, integracija. To nije lak put i na njemu nailazi na brojne prepreke. Ona želi postati dijelom europske obitelji, ali i ta zemlja i sve druge na Zapadnom Balkanu moraju pritom proći jedan proces prilagodbe i reformi. Današnje izvješće sadrži brojna mišljenja i stajališta. Ali ono što im je zajedničko jest da se mnogo toga još treba učiniti, da ima još prostora za promjene, tamo problema sa korupcijom, organiziranim kriminalom. Potrebno je dakle reformirati pravosuđe, sustav zaštite manjina, tu su pitanja zaštite okoliša, potom sloboda izražavanja, sustav obrazovanja i tako dalje. Kada govorimo o BiH treba misliti na ljude koji tamo žive, na njihovu budućnost. To je nešto što moramo stalno imati na umu. Jaka Bosna je Hercegovina znači jaku Europu. Hvala lijepo zastupnik Eterić, dvije minute dakle za klub EFTD. Thank you. Uh, whenever I hear of kada god čujemo o ovim raspravama, izvješćima o integraciji, o vođenju novih članica, zaključim da gledam svoju omiljenu televizijsku seriju. Dakle, ja sam veliki fan Star Treka. I ne znam da li ste možda čuli za to, ali postoji cijeli jedan e, oblik života ondje koji se naziva Borg. I oni koriste taj izraz We are the Borg, mi smo Borg, pripremite se da se ukrcamo na vaš brod. I kažu također da će pretvoriti njihovu kulturu sebi, njihov tehnološki napredak sebi, da je otpor uzaludan. I tako putuju svemirom u velikim hermetički zatvorenim, visokotehnološkim, umjetnim strukturama i zapravo pronalaze načine stvaranja svojih sljedbenika, ljude koji će asimilirati, koji će ih tako služiti. Kada pogledamo to u kontekstu stvarnosti, Vidimo situaciju gdje carstvo Europske unije pokušava sebi asimilirati sve veći broj ljudi. To ne čine možda nasiljem, napadima, naravno to se radi bespovratnim sredstvima, zajmovima, trgovinom i obećanjem poboljšanja. Međutim, radi se o tome da kada neprekidno se širite, na taj način, osobito na vrlo osjetljiva područja poput ovog o kojem govorimo, moramo biti oprezni što se radi. Također moramo biti oprezni razmišljajući o tome odakle će doći novac za sve to. Jer neprestano se inkorporira sve više i više nacija u, svoju organizaciju i neprestano se pokušava širiti, no čini se da se u tome zaboravlja da u određenoj točci u bliskoj budućnosti će ponestati za to novca. Ako ne dođemo nijekav dijel sa Brexitom, nedostaje će vam deseci milijuna funti za to. Dakle, mislim da moramo doista biti oprezni o tome kakve nagrade ljudima nudite prije nego što se bilo što još, bilo koji dio svijeta pokuša asimilirati. Sada zastupnik eh, Borgeci u ime kluba e NF na jednu minutu, izvolite. <clears throat> Situacija u Bosni kao što se vidi na vrlo jasan način u ovom izvješću je zapravo metafora za grozne poteškoće, za ogromne poteškoće na ovom vrlo teškom i mukotrpnom putu pristupanja Europskoj uniji. Radi se o zemlji koja je jako malo napredovala u trenutku kada je postupak e, otvoren. I možemo se pitati da li ova Europska unija sa svim ograničenjima financijskim i ekonomskim je učinila sve što je bilo potrebno i je li uopće na razini situacije da za ruku vodi te narode, te situacije i te zemlje koje su vrlo složene iz povijesnih razloga koje svi poznajemo i svoje geopolitički položaj te zemlje koje prisiljavaju da bude na raskrižnju mnogih čak opasnosti. A kada govorimo o opasnostima ne možemo ne naglasiti problem rizika infiltriranja stranih boraca, dakle i e, islamističkih terorista, što je veliki problem i velika opasnost. Sada zastupnik Kumaka na minutu i 30. Izvolite. Hvala. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju na posvećen i kvalitetan rad proteklih pet godina na ovom dosjeu. Nažalost, protekli mjeseci nisu bile bilježeni znatnim napretkom na putu pridruženja BiH. Osnovna poruka političkim vođama zemlje je da dovrše konstituiranjem svim tijelima koji još nisu gotova, da podnesu odgovore na upitnika i da istodobno započnu sa slijeđenjem postojećih pravila. Postoji jedna iscrpna lista, popis pitanja kojima se BiH mora pozabaviti, a osjećaj hitnosti je trenutno prisutan kao i do sada. Posvećenost reformnom programu i reformama koje funkcioniraju, koje ciljaju na jednu potpuno funkcionalnu državu sa vladavinom prava u svojoj suštini su glavni zadaci pred njima. Europska unija je spremna podržati ove teške rasprave o izbornim i konstitucionalnim reformama i potičem političke voz, vođe BiH da upotrijebe ovu priliku i iskoriste tu ponudu pomoći Europske unije. Također se zalažem za pružanje pomoći onima koji se bore za slobodu izražavanja, borbu protiv govora mržnje i promiču uključivost. Primjerice učenici iz srednje škole Jajce koji su dobili Max Founders nagradu 2015. zbog njihove hrabrosti i nadahnutih aktivnosti. S obzirom da je ovo posljednja rasprava o BiH u ovom sazivu rekao bih da doista vjerujem u europsku perspektivu Bosne i Hercegovine te moć glasa stanovništva da se bore za europsku budućnost svoje zemlje. Hvala. Hvala. Sada zastupnik Tomino Picula ima riječ na jednu minutu. Hvala

Mon Preda... Zastupnik Schaffhauser na jednu minutu. Moj kolega Preda je uvijek za proeuropski orijentiranu Europu koja nikada nije funkcionirala i neće funkcionirati. Još jednom se iz Bosne i Hercegovina želi stvoriti postnacionalna država gdje se ne priznaju tri naroda koji svaki ima svoja konstitucionalna prava. To ne može voditi ničem drugom nego e, muslimanskom stanovništvu e, većinsko. Treba osuditi kada on osuđuje nacionalizam, zapravo on implicite

europske unije završiti. Očekujem od vas što veću pomoć od strane Brisela i da konačno pređemo iz daytonske u briselsku fazu jer dayton se već odavno prekršio, a bruxelles još nije ni počeo. hvala. Fajon. Na jednu minutu, hvala. Jako mi je drago da danas ipak govorimo o napretku u Bosni i Hercegovini. Ako je netko ikada trebao našu pomoć, onda je to upravo BiH danas. A posjet e, u delegacije BiH u Briselu nam daje nadu da možemo ipak postići konsenzus i da ćemo ih na taj način osnažiti na njihovom putu ka Europskoj uniji. Kada nešto obećate, a to ne ispunite, onda to u praksi neće ništa donijeti. Ono što BiH mora učiniti je e, dati odgovore na dodatna pitanja Europske komisije, dakle mora ispuniti upitnike i nastaviti sa reformama. Osim toga želim

Puno hvala. I 20 godina nakon Daytona u BiH se, e, BiH se nije oporavila od rata. Bilo je puno obećanja, previše obećanja, ali nisu uslijedila djela. Zato još uvijek postoje etnička podjela, osjećaj beznađa i to se može svuda osjetiti. Ova država je postala fokusom geopolitičkih interesa. Postoji samo jedan način da se riješi taj problem, a to je europska perspektiva. No zato je potrebno puno više nego organizirati jedanput godišnje raspravu u Europskom parlamentu. Potrebna nam je nova dinamika koja će proizlaziti od nas kako bi dali nadu mladima kao što su oni svojim prosvjedima pokazali, oni čekaju na to. Ehm, dopustite da sudiram studente iz Jajca. Za našu generaciju nije važno tko je koje nacionalnosti i koje vjeroispovijesti, već za nas je važno da imamo dobar suživot. Hvala. I za kraj ehm, Imamo, eh, je ovo bilo eh, zadnji eh, govornik, sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ i zaista molim sve da se pridržavaju zadanih vremena. Najprije gospodin Strojevski na jednu minutu. Prije 25 godina bio sam u Sarajevu i ondje sam pratio jednu organizaciju koja je radila na humanitarnoj pomoći tijekom opsade Sarajeva. Nedavno posjetio sam Sarajevo na jednoj misiji u parlamentarnoj posjeti vezano je uz sigurnost i nadam, nadao sam se da će situacija koju sam posvjedočio prije 25 godina da se neće više ponavljati. Međutim, i danas postoji velik broj prijetnji. Situacija je ondje vrlo nestabilna. Europska unija je željela potaknuti i mobilizirati Bosnu i Hercegovinu, međutim, to više ne funkcionira. Ne možemo si priuštiti čekanje i ograničiti se samo na taj pristup to nam neće pomoći u rješavanju unutarnje krize koja postoji u Bosni i Hercegovini. Trebamo biti dosljedni u svojim porukama. Hvala. Sljedeći govornik. Noće. Nema sljedećeg govornika, dakle, kolega Jakovčić ima riječ, izvolite. Stoji. Bosna i Hercegovina ne ide naprijed, glavna krivica je na njihovim političarima

Sada zastupnik Pospišal na minutu. Puno hvala gospodine predsjedniče. Dopustite da ja poduprem ovo izvješće gospodina Preda. Mislim da je vrlo uravnoteženo i dobro. Ja sam uvjeren da moramo kao i dalje pružati europsku perspektivu narodima na Balkanu. Moramo biti strpljivi. Zatim do sada reforme nisu bile dostatne, ali to ne znači da bi sada trebali obustaviti ili ograničiti dijalog sa Bosnom i Hercegovinom. To bi bila velika pogreška, geopolitička pogreška i to bi prepustilo ovu zemlju Rusiji a to si ne smijemo dozvoliti. Stoga vas molim da uvijek imamo na umu i geopolitičko pitanje i da budemo strpljivi kada se radi o pružanju pomoći BiH u provedbu reformi kako bi se ova zemlja približila Europskoj uniji i kako bi ona mogla postati zemlja kandidat. Ako to ne učinimo onda ćemo prepustiti utjecaj Rusiji i Turskoj. A sada gospođa Jana Kopolos, izvolite, imate riječ. Tko je uopće započeo s ovim nacionalističkim trendovima? Radilo se o NATO i Europskoj uniji. Situacija u Bosni i Hercegovini je jedno od posljednjih otvorenih pitanja na području Balkana uz znatan antagonizam Amerike, NATO, Europske unije naspram Rusije i Turske. Stvari se pogrešavaju, sukobi se pogrešavaju, pojavljuju se problemi s Kosovom, Srbijom i drugi otvoreni sukobi, primjerice onaj s Turskom, Sporazum iz Prespe između Grčke i Sjeverno-Makedonske vlade također ništa ne rješava, već samo omogućava imperialističkim moćima da i dalje prevladavaju na području Balkana. Primjerice, još jednom Luka Soluna pretvorena je u nato vojnu bazu, tako da to zapravo sve jednostavno uništava postojeći mit grčke vlade i njihovu mogućnost djelovanja. Sve to znači da se trebamo riješiti NATO-a. Sljedeći govornik. Jeste li vi zatražili riječ? Jeste? Izvolite. Hvala, zahvaljujem povjereniče na tome što i dalje držite korak sa aktivnostima ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u cijeloj regiji, to je prilično impresivno. Slažem se s izvjestiteljem, korak reformi u toj zemlji je zbog izbora usporen i dalje čekamo formiranje vlada i dalje nemamo službenu suradnju s parlamentom, a vladavina prava nije poboljšana u mjeri u kojoj smo se to nadali. Međutim, postoje određeni ohrabrujući znaci kratkoročno i dugoročno gledano. Kratkoročno imamo bolje ekonomsko upravljanje, došlo je zapravo do nekih ohrabrujućih rezultata na lokalnim izborima, imamo sve manji broj povratnika iz područja vezanih uz terorizam i vidjeli smo tri predsjednika koji su došli ovdje zajednički radili. To je, ja mislim, prvi put u mom životu da sam ih vidio na jednom mjestu. Dakle, to je izuzetno važno. Važno je održati korak i europsku perspektivu jer to daje, otvara mogućnost zemlji i zapravo je pokretač reformi. Hvala vam na tome. Hvala lijepa. Sada zastupnik Marijas na jednu minutu. Hvala vam. Naticanje između Rusije i SAD-a na Balkanu sve se više osnažuje. Dayton nije uspio riješiti probleme mirni suživot etničkih grupacija u ovoj regiji i jasno je kao što smo rekli 2017. u ovom domu, moramo biti pošteni, pravedni u odnosima prema manjini u Bosni i Hercegovini. Vlada se mora pozabaviti ogromnim problemima koje postoje također vezano s korupciju, organizirani kriminal, e, zaštitu Roma. Moramo promijeniti